So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, želim dobrodošli na zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i odbora o građanskim slobodama, pravosuđu i unutarnjim poslovima, te odborom za razvoj. Pozdravljam sve kolege koji su se uspjeli dokopati Brisela usprkos e, nekim problemima za koje sam čuo u do kojih je došao danas u ponedjeljak. Dakle, što se tiče prve točke usvajanje dnevnog reda, to možemo smatrati usvojenim. Druga točka, priopćenja, nemamo ništa. Treća točka, odobrenje zapisnika sjednice od 23. siječnja i 1. veljače, kada smo imali sastanke, ukoliko ne bude komentara do kraja sastanka, smatrat ćemo to usvojenih, usvojenim. Dakle, prelazimo već na točku četvrtu dnevnog reda. Želim pozdraviti gospođu Luiz Arbor, većina vas e, zna za nju jer je bila čest gost u, gost u našem e, Europskom parlamentu. Bila je, dakle, i sada je posebno predsjednica jednog glavnog tajnika za međunarodne migracije. Dakle, jako nam je drago ugosti vas danas. Želim vam dobrodošlicu. U svojstvu posebne predstavnice gospođa Harbor vodi Dakle, slijed sa Njuškog samita iz 2017. godine kada smo se bavili izbjeglicama i migracijama, a isto tako e, se bavi temom globalnog sporazuma za migracije. Gospođa Arbor, kao što sam rekao, nije nepoznat našem parlamentu, jer već smo imali zadovoljstvo razmijeniti gledišta s njom u više navrata. Naj recentnije na sastanku odbora Libe o globalnom sporazumu za migraciju u lipnju 2017. godine, ali također i u prethodnom svojstvu visoke predstavnice jednih naroda za ljudska prava. Draga gospođa Harbor, dopustite samo da iznesem jedan komentar sa naše strane, dakle strane odbora za vanjske poslove. Vjerujemo da je doista važno da parlament ima važnu, jaku ulogu u razvoju i provedbi globalnog sporazuma za migracije naš odbor stoga prati taj postupak e, doista izbliza i današnja rasprava samo je zadnji sastanak u nizu, dugom nizu aktivnosti e, zadnjih mjeseca oko globalnog sporazuma za migracije. Bavimo se brojnim temama i s brojnim dionicima surađujemo, među kojima i predstavnik aktima naroda i drugih međunarodnih organizacija, pa i naravno državama, svim državama članicama Europske unije. Konačno, plenarna rezolucija o globalnom sporazumu za migracije trenutno je u pripremi i bit će usvojena na plenarnom zasjedanju u travnju nakon e, debate sa podpredsjednicom Europske komisije i viskom predsjednicom za vanjske poslove Federikom Mogherini. Dakle, toliko od mene. A sada predajem e, riječ e, kolegici Birgit Sipel. Da, ja nisam potpredsjednica, ja sam samo koordinatorica u Libeu, no... Dakle, ja sam vam... E, ja sam vas naprijedio. Da, možda idući put. Dobro. Jako mi je drago što je gospođa Arbor ponovno među nama i drago mi je vidjeti neke kolege iz različitih odbora ovdje u našem domu. Nadam se da ćemo moći imati dobru raspravu danas poslijepodne. Naš parlament i odbor LIBE osobito, kao što je već rečeno, pomno su pratili sve postupke koji se tiču globalnog porazuma un za migracije i jasno je da to predstavlja povijesnu mogućnost da se ostvari čitav niz preuzetih obveza i načela koji se tiču međunarodnih migracija. Već u rujnu 2016. godine ovaj parlament sudjelovao je u izaslanstvu koje je vodila Cecilia Wikström na sastanku na vrhu za izbjeglice i migrante koji je usvojio poznatu deklaraciju iz Njujorka. Dakle, naš odbor LIBE usvojio čitav niz mjera koje za cilj imaju aktivno sudjelovanje i doprinos ovom postupku. Sastanci, među kojima i sastanci s Arbor već su spomenuti. Nedavno imali smo mogućnost susresti se s kolegama iz nacionalnih parlamenta, baveći se ovom temom. I to u suradnji s odborom AFET i sudjelovanjem svih relevantnih dionika u ovom postupku. Dakle, već smo upućeni što će biti s rezolucijom, dakle ona je u izradi i glasat će se o njoj u travnju i ona će odraziti dakle u svom tekstu mjere iz njoške deklaracije poboljšati rad na koordinaciji međunarodnih integracija. Stoga žalim zbog odluke administracije Sjednjih američkih država koje su odlučile prestati sa svojim sudjelovanjem u pregovorima za globalni sporazum za migracije. Međutim, to bi se moglo pretvoriti u novu prigodu da Europska unija preuzme vodstvo u ovom postupku u kojem bi naše države članice trebale pokazati jedinstvo i govoriti jednim glasom i njime podržati međunarodno upravljanje migracijama. Zaključno želim naglasiti kako je cilj Europskog parlamenta sudjelovati na konferenciji koja treba biti organizirana tijekom prosinca ove godine u Maroku i vjerujem da će Luis kao posebna E, kao glavna tajnica za međunarodne konferencije učiniti sve što je u njenoj moći kako bi se omogućila ta konferencija. Doista iskreno vjerujem da bi Europski parlament mogao i trebao dati važan doprinos toj debati imajući na umu naravno našu zakonodavnu ulogu glede pitanja koje se tiču migracije i azila u Europskoj uniji. Imajući se na umu ovo je stav odbora Libe i kao što je dogovoreno, ja ću sada odmah predati riječ našoj gošći Luis Arbur. Izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite mi najprije da zahvalim predsjednicima ova tri odbora koja su mi pružili mogućnost da vam se danas obratim. Tijekom ovog jako važnog postupka pregovaranja o e, globalnog sporazuma za migracije, kao što znate, Sada smo zaključili dva kruga od šest ukupnih krugova pregovora s ciljem da se usvoji konačni tekst, a to je predviđeno trenutno za sredinu srpnja. Kada kažem mi smo zaključili, onda samo sebe trebam isključiti iz tog postupka, jer globalni sporazum za migracije je postupak eh, država članica UN-a koji olakšava olakšavaju stan predstavnici Meksika i Švicarske pri Ujedinjenim narodima u Yorku i oni su doista kako odgovorni za proizvodnju ovog e, nultog nacrta dokumenta Zero Draft koji je bio temelj dosadašnjeg rada. Općenito govoreći trebam reći da je tijekom prošle godine koja je bila intenzivna godina konzultacije pa sve do danas imali smo jako dobru suradnju svih strana i svih dijelova svijeta i samo mogu naglasiti koliko je važno shvatiti da su migracije i ljudska mobilnost, općenito govoreći, e, nešto što je jako različito u različitim krajima svijeta. Ovdje se radi doista o globalnom sporazumu i jako je važno države članice i regije uđu u ovaj postupak e, otvorenog duha i razumijevajući različitosti svih krajeva svijeta. Ovo je doista jako očito postalo kako smo spoznali nakon intervencija država članica da postoje brojni stereotipi i države nisu isključivo države podrijetla, tranzita ili e, zemlje destinacije. Ne, sve države su danas i zemlje porijekla i tranzita i destinacije, osobito kada se radi o međunarodnim migracijama, to trebamo biti savršeno jasni. Ljudska e, mobilnost ljudi je najprije interna u svim zemljama, no ono čime se ovdje bavimo, pitanje međunarodne migracije, jest regionalna unutarregionalna, kontinentalna i međunarodna migracija u svim svojim aspektima. Iako je opasno na određen način spominjati bilo kakav konsenzus prijevremeno, barem u ovakvim pregovorima, no mogu reći sa velikim samopoznanjem da kažem da postoje neka područja gdje postoji, da ne kažem, apsolutni konsenzus, ali barem dogovor, evo ja mogla čak reći da postoji dogovor, tu su neke općenite stvari, ali evo, ja ću također se osvrnuti i na problematičnije teme za koje će nam trebati i dalje vaš kontinuirani angažman i interes. Tijekom dosadašnjeg procesa jasno je da su države članice potvrdile da globalni sporazum za migracije mora biti usredočen na ljude. Ovdje se ne radi o trgovini, trgovinskom sporazumu, ili protok kapitala. Već se radi o ljudima i ljudska prava su ponovno potvrđena kao ključni element ovog postupka. Također je jako važno da svaka, doslovno svaka država članica ponovi i ponovila je značaj državne suverenosti i u tom kontekstu prerogativi, odnosno odgovornosti, ako mogu reći, država su kontrolirati granice i donositi odluke o tome tko ulazi, ostaje ili izlazi s njihovog teritorija, pod kakvim uvjetima. Naravno, to je se počinjeno u zakonodavstvu, nacionalnom zakonodavstvu i nekim dobro načelima međunarodnog prava, kao što je, na primjer, e, princip non-reformana često je ponovljeno naravno da ovaj globalni sporazum neće biti zakonski obvezujući, dakle da se ne radi o pregovaranju o nekom novom sporazumu i u tom smislu da je određena fleksibilnost državama članicama da uspostave jasan sporazum o suradnji u jako ograničenom vremenskom okviru, a bez one strijepnje koju može polučiti dakle preuzimanje obaveza jasnih obveza ponovljeno više navrata i u ovom zadnjem krugu pregovora, čak i ako je to rečeno samog početka, dakle koliko je važna spona između migracije i razvoja. Sjećate se da u ciljima za razvoj koji su sveobuhvatni okvir unutar kojeg Ujedinjeni narodi rade na svojoj agendi za razvoj, migracije su po prvi put eksplicitno uključene u ciljeve održivog razvoja i jako zanimljivo što je pod ciljem desetim koji se bavi potrebom da se smanji jednakosti unutar i između država, e, tu je migracija stavljena kao inicijativa za razvoj. I konačno, kao što samo ime to kaže, ovdje se radi o globalnom sporazumu za sigurnu, uređenu ilegalnu e, migraciju. Dakle, cilj nije da se promovira ili radi na restrikcijama za migracija. Cilj je da se promovira sigurnu, uređenu i urednu migraciju. To jest da se učini svaki mogući napad da se smanji nezakonita migracija koja je povezana uz jako negativne aspekte, pa i za same migrante i države, bilo se radi o državama podrijetla, a osobito državama destinacije. Dakle, puno toga smo svi mi naučili tijekom eh, savjetodavne faze i tijekom početka pregovora i možda bilo važno da na samom početku ovog eh, razgovora ove razmjene gledišta pustimo parlamenta. Kao prvo, eh, obim migracija. Dakle, danas prema odjelu za stanovništvo u UN-u ima 250 milijuna migranata, od kojih 25 migranata predstavljaju izbjeglice. Ti migranti su definirani kao ljudi koji su živjeli više od godinu dana u zemlji koja nije zemlja njihova rođenja ili državljanstva. Odmah ćete primijetiti da to ne obuhvaća ljude koji su u tijeku kretanja, ono što e, stručnja za migracije zovu e, tokovi migracije. Ovdje se govori o onome što se naziva kao rezerva postojeće migracije. A zasigurno je teško svakodnevno znati koliko kakvih migranata ima na svijetu. Dakle, ovdje se radi o sve zaspljenim fenomenu, ali prvenstveno se radi o jug-jug e, migracijama jer ljudi često se kreću između zemalja i juga, a ne s juga na sjever, kao što se to često misli. Također sam ranije spomenula i činjenicu da zemlje su sve više i podrijetla i tranzita i odredišta i stoga kada se radi o pregovorima imaju dosta više zajedničkih e, stvari. Još jedna stvar za koju smatram da je doista ključnog značaja i koju trebamo imati na umu, a to je da u ovom polju pa i u nekim drugima danas realnost je doista puno bolja od onoga kako percipiramo stvari. I vidimo da ono što doživljava javnost je utemeljeno na nekim predrasudama više nego na e, činjeničnom stanju, tako da bi bilo dobro raditi na tom činjeničnom stanju. Pa i kada se govori o ekonomskom e, aspektu migracija, sve u svemu i tekako pozitivan fenomen, osobito kada se govori o gospodarstvu. 258 milijuna migranata koje imamo danas u svijetu, a među kojima 48% su žene, a žene, zaposlene žene rad, imaju jako e, velik e, učinak. I svi ti migranti, kao što sigurno znate, e, šalju novce svojim domovima u vidu doznaka. To je e, važno je znati da to za mnoge e, predstavlja oko 85% prihoda u tim matičnim državama, a 50% i sav taj iznos e, predstavlja tri, je tri puta veći od ukupnog iznosa e, pomoći za razvoj. Dakle, to su siromašni ljudi koji pomažu drugim siromašnim ljudima, a da novac ne tranzitira preko službenih kanala i to i tekako pomaže e, na za razvoj, tu su izravna ulaganja za obrazovanje, zgradnju krovanom glavom, razvoj ruralnih sredina i tako dalje no često se to asocira uz e, nezakonitu migraciju i to je jedna od stvari kojima bih se žela baviti danas. Ima par važnih tema koje, na koje bih žela da pa, privući vašu pozornost. Dakle, prva stvar je ovo pitanje redovne ili nezakonite migracije i ova terminologija je već e, redovna, odnosno neredovna migracija je puno bolja od regularne, odnosno neregularna je puno bolja od nezakonite. Dakle, evo, želio bih se osvrnuti malo više na ovo pitanje regularne i neregularne migracije i svih problema tim povezanih. Dakle, razlika između redovite i neregularne migracije može se svesti na dva različita pristupa iako ispočetka nemamo dojam da postoji prava razlika, ali mislim da bi bilo dobro praviti razliku između regularne migracije i neregularnih migranata. Dakle, regularna migracija podrazumijeva protok e, migranata, dakle ljudi koji su u pokretu, a kada govorimo o neregularnoj migraciji, onda mislimo o protuzakonitom ulazu u neku zemlju i onda tu imamo na, tu nam pada na pamet e, dakle krijumčaranje ljudi ili raznorazne nezakonite radnje s tim u vezi. Kada govorimo o zakonitim migrantima, onda je to nešto podrazumijevate rezerve migranata, dakle to su ljudi koji su u zemlji odredišta, bilo da nemaju dokumente ili na neki nezakonit način, ali postoje razlike između toga kada vidimo kakve politike treba usvojiti kako bi se smanjio taj obim nezakonite migracije. Mislim da je u potpunosti naivno misliti da se to može stati u kraj i to iskorijeniti, ali neki dijelovi svijeta dali su veći doprinos sve negativnijem stavu prema migrantima i postoji sumnja da su vlasti izgubile kontrolu nad svojim stanovništvom i vlastnim granicama. U zadnjem krugu pregovora koji smo imali u Njorku, tijekom kojeg su države članice pozvane da se osvrnu na ovu temu, bavili smo se prvenstveno nezakonitim migrantima. Dakle, postavlja se pitanje kako država članica treba postupati prema ljudima koji su na njenom teritoriju, na ovaj ili onaj nezakonit način. To naravno postavlja jako teško pitanje ljudskih prava. I tu na jako viskoj razini postoji konsenzus da su ljudska prava nedjeljiva, da se primjenjuju na sve i stoga da svi ljudi uživaju sva ljudska prava. No, kada bez obzira na migracijski status počnemo o tome raspravljati, onda se ljudi postavljaju određena pitanja. Naravno, tijekom ovih pregovora treba i dalje raspravljati kako bi se dobilo neko razjašnjenje glede prava, usluga, temeljnih prava, temeljnih usluga, pristupa, uslugama, obvezi da se pruži određeno pravo, odnosno usluga, sva ta terminologija sada više zbunjuje nego što razjašnjava taj zajednički nazivnik u okviru kojeg u okviru globalnog sporazuma se države članice mogu dogovoriti. Čak i turisti imaju pravo na određeni vid zaštite kada su u posjetu datoj zemlji, a migranti koji su u nezakonitom nezakonitoj situaciji imaju također određena prava. No, naravno, nitko ne dovodi u pravo činjenicu da pravo glasa treba proširiti na sve ljude koji borave u određenoj zemlji. Dakle, u okviru građanskih, političkih, socijalnih, e, kulturnih prava koje su odredbe kojima države članice moraju ispuniti svoje obveze ljudskim pravima i gdje treba uvesti razlike između državljana, stranaca, migranata i nezakonitih migranata, a koje će biti prihvatljive za međunarodno pravo. Dakle, to je do sada bilo jako problematično pitanje. Mislim da je od ključnog značaja da kada se spoji međunarodne migracije i migrante, da se ne, ne dođe do neutemeljenog zaključka da široko grudo postupanje prema nezakonitim migrantima može e, neupitno polučiti još veći broj dozaka takvih migranata. Tko god e, se bavi sociološkim, ekonomskim, e, političkim i znanstvenim tekstovima o migracijama, znaće i shvatit će da su pokretači tih odluka koje navode ljude da krenu na put, e, su krajnje osobne naravi i anticipirati to kretanje u zemlji odredišta ni na koji način nije mudra odluka. Dakle, odluka da se krene na put donosi se u temeljem okolnosti u državi članici, ali povezano je i uz kulturne, lingvističke afinitete, obiteljske veze, veze određenih skupina i sve to zajedno daje svoj doprinos e, prije donošenja konačne odluke. Mislim da kako bismo zbavili svim ovim teškim pitanjima, doista je važno ne prikazivati to u crno-bijeloj tehnici. Sve se to mm, da razlučiti u širok spektar boja. Na primjer, nezakonitost može ići od e, osobe koja ulazi u zemlju na krajnje protuzakonit način, u posjedu falsificirane putovnice, skrivajući svoj stvarni identitet e, kako bi zataškao svoj kriminalni dosje I dakle, takvu osobu se može odmah, e, ako se uhvati na ulazu, deportirati. A onda možemo ići sve do druge krajnosti, netko čija je turistička viza jučer istekla i tko još nije napustio zemlju. Dakle, a između ta dva primjera Evo imate još brojne druge, na primjer u Sjednjim našim državama imate jako brojno, brojno stanovništvo, 11 ili 12 milijuna ljudi bez dokumenata. Dakle, osim te neregularnosti njihovog e, statusa, to su ljudi koji u potpunosti savršeno poštuju sve zakonske obveze, često već desetljećnima, dakle, rade, obrazuju svoju djecu, sudjeluju što više mogu u životu zajednice. I stoga odgovori koji se donose na nezakonitost statusa svih tih ljudi moraju poštovati sve te e, okolnosti. Dakle, ne postoji samo mjera protjerivanja, postoji čitav niz mjera koje idu od jako skromnih e, skromne pomoći, dakle pružanje e, osnovnih e, mogućnosti zdravstvene zaštite ili školovanja za djecu, ponekad u nekim federalnim državama imamo tehnike korištenja e, firewalla, odnosno pa sve do privremenih stalnih, privremenih radnih boravišnih dozvola kako bi se na kraju moglo doći i do državljanstva ukoliko se te osobe smatra poželjnjima. Dakle, mislim da je najgore rješenje u izradi ovakvih politika da samo analiziramo dva krajnja slučaja i primjera. Dakle, ekstremne mjere nezakonitosti boravka i ekstremne mjere oligora na to. Mislim da bi bilo puno bolje kada bismo danas eh, počeli raditi na jedinstvenom eh, na jedinstvenoj situaciju u kojoj se nalazi svaka individua, svaka država u datom trenutku. Dakle, ovaj postupak globalnog sporazuma je samo sami početak nečega na čemu će se raditi narednih desetljeća i eh, postupak tijekom kojeg će se stanovništvo uveliko povećati i stanovništvo neće biti ravnomjerno raspoređeno. Mislim da je ovo tek početak postupka u kojem, s kojim ćemo se dobro nositi ukoliko krenemo putem na kojem ćemo moći pružiti složene odgovore na jako kompleksan fenomen koji je velikom većinom od velike koristi za sve nas. Eto, toliko za nas, naravno, s velikim zadovoljstvom odgovorit ću na sva vaša pitanja. Hvala. Uh, Hvala, gospođo Arbor, na vrlo zanimljivim riječima. Imamo otprilike još 45 minuta za raspravu. Dakle, molim vas Dignete ruku ako se želite javiti za riječ. Do sada se javilo pet kolega. Zapisat ćemo sva vaša imena. I naravno, budući da želimo čuti što više odgovora od naše gošće, onda ću vas zamoliti da ne govorite dulje od dvije minute. E, sa, e, počinjemo sa EPP-om, gospodin Hrveni. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dvije minute je premalo no, u svakom slučaju želim zahvaliti gospođi Arbor na dolasku. Ja sam zastupnik iz Mađarske i član sam odbora za razvoj. Što znači da želim se sve više približiti ljudima i upoznati se sa stanjem na terenu. Ovdje imamo i 25 studenata iz Nigerije, Iraka i Sirije koji dobivaju stipendiju za školovanje u mojoj zemlji. Mislim da je to važan pothvat i naravno bitan za obrazovanje općenito. No, konkretno imam tri pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. Jeste li čuli izjavu e, moje vlade sa 12 točaka koja je podijeljena prošloga tjedna u New Yorku I naravno u tih 12 točaka ističu se elementi koji su bitni za istočnoeuropske zemlje. Iz toga bih izdvojio dvije točke. Smatrate li da je pravo na migraciju temeljno pravo ili ne? To je ključno pitanje za mene. I drugo pitanje. Što mislite o pravu na ostanak i pravu povratka? Ja sam e, pročitao svih 25 stranica vrlo pomno. Ali moram reći da postoje neki neizravni načini i ako ne budemo dovoljno promicali pravo na ostanak i ako ne budemo pomagali ljudima u tim zemljama, onda ćemo na neizravan način promicati migraciju. Ljudi će biti prisiljeni na migraciju. A, e, lako je pomoći ljudima. Evo, mogu navesti jedan primjer ako mi dopušta predsjednik. Hvala. Bio sam u Ankavi u Erbilu prije dvije godine i tada je bilo jasno Dakle, koje je bilo jasno značenje kvota koje je bilo potpuno različito tamo nego što se ono tumačilo ovdje. i to može dovesti i do neshvaćanja tog pojma kvota i da se to protumači kao poziv. Hvala, budući da ste jedini govornik koji se javio u ime Pučana, onda sam vam dopustio i više vremena. Govornik e, se zahvaljuje na veliku dužnosti, a predsjednik kaže da je pokazao mađarsku toleranciju. U ime socijalista, gospođa Gomeš. Um, Hvala gospođa Arbor na dolasku. I nadam se da nećete štediti riječi i pozvati europske vlade na red i pozvati ih da preuzmu svoje je i pravne i moralne obveze prema migrantima. Čini se da mnogo od njih zaboravljaju na to. Da, započeli smo ovaj proces e, koji je zanimljiv, ali postoji sve više proturječnosti. I ne smatrate li da postoji proturiječnost e, između razvoja ljudskih prava i e, upravljanja migracijama u procesu iz Valete ili procesu iz Kartuma, dakle, to zapravo podrazumijeva davanje novca vladama da budu još represivnije, tako da bi spriječili dolazak ljudi. Dobitnik nagrade Saharov je ponovno zatvoren jer nas je upozorio upravo na to što se događa u Sudanu, a da sam ne spominjem Eritreju, Somaliju i tako dalje. I zatim Turka, Turska, što mislite e, o ovom sporazumu koju je Europska unija podržala s Turskom? Imamo slučajeve reformana koji su kršenje naših e, obveza i do kojih je došlo. I zatim, plava kartica Europske unije je smiješna, ona ne pruža načine legalne imigracije. Zapravo ide na ruku trgovcima i krijumčarima ljudi koji upravljaju sada migracijskim tokovima zato jer ljudi nemaju nekog zakonitog načina da uđu u Europsku uniju osim da se prepuste trgovcima ljudima. I što mislite o europskim vladama koje ne žele primiti izbjeglice i migrante, ali putem zlatne vize prodaju svoje putovnice ili izravno prodaju putovnice i to je izravno kršenje njihovih obveza i njihove obveze zaštićivanja vlastitih građana od organiziranog kriminaliteta koji iskorištava situaciju. Oni ne žele siromašne migrante, ali bogate migrante koji su e, i e, pijuni ilegalnog i organiziranog kriminaliteta, e, to su one koji hoće. Hvala. Gospođa Vikstrom. Hvala gospođo Arbor i želim vam e, ponovno dobrodošlicu ovdje na odboru i želim vam čestitati na izvrsnom poslu koji obavljate i vi i UN na području migracijske politika. Migracije su, kao što znate i kao što ste i s pravom naglasili, globalna pojava i ona zahtjeva globalna rješenja kako bismo riješili izazove koji su povezani s migracijama, dakle i e, zakonitim migracijama i tražiteljima azila. Meni je bila čast e, sudjelovati na sastanku na vrhu kada je potpisana deklaracija iz Njorka i to je bio i značajan trenutak za Europsku uniju. Svi mi trebamo sada iskoristiti taj zamah. Naravno, Europska unija mora igrati važnu ulogu u ovim raspravama. No, rastužilo me što čujem da je jedna zemlja članica, upravo Mađarska koja je tek spomenuta, ponovno stvara poteškoće u ovoj raspravi i nadam se da ćemo ponovno doći u situaciju da Europska unija pokaže jedinstvo i snažnu potporu ovom procesu, što je doista nužno potrebno na svijetu. Naravno i mi u Europskoj uniji trebamo dati svoj doprinos i preuzeti svoj dio obveza na globalnoj razini, jer smo mi značajan dio svijeta i u tom smislu u ovom trenutku nastojimo reformirati zajednički europski sustav azila. Ja sam izvjestiteljica za reformu uredbe iz Dublina i drago mi je i ponosim se time što smo u ovom domu, zahvaljujući izvrsnoj suradnji sa kolegama iz pet klubova uspjeli ostvariti dvotrećinsku većinu u ovom domu koja je podržala vrlo ambicioznu reformu. Uvjerena sam da ćemo se zajedno uspjeti suočiti sa svim izazovima i gospođa Arbor uvjerava vas da Europski parlament e, i e, ovaj odbor će uvijek i dati, svoju potporu i da možete računati na naše sudjelovanje u ovom procesu i u nadolazećim godinama. Hvala gospođa Lohbiler za zelene. Izvolite. Hvala predsjedniče i hvala gospođo Harper na izvrsnom govoru i hvala što ste na početku svojeg izlaganja istaknuli da trebamo imati informacije koje se temelje na činjenicama koje su nužne za dobre politike, što mi političari često zaboravljamo. Rekli ste da je globalni sporazum tek početak dugotrajnog procesa. No, kakvu ulogu u tome igra Ženevska konvencija? Jer ponekad u raspravama, recimo u Njemačkoj, kaže se da je Ženevska konvencija zastarjela. I drugo, vi ste rekli da je ovaj pristup, pristup koji se temelji na ljudskim pravima i vi ste stručnjakinja za to. I mm, možete li možda obrazložiti kako gledate na ulogu ljudskih prava u ovom procesu. I želim također e, se nadovezati na ono što je pitala Ana Gomes, odnosno E, htjela bih čuti vašu ocjenu sporazuma s Turskom i očuvanja i zaštite ljudskih prava u okviru tog sporazuma. I na kraju, vrlo pragmatično pitanje. Rekli ste da ste u fazi konzultacija i pretpostavljam da i parlamentarci i nevladine organizacije mogu dati svoj doprinos, ali hoće li na sastanku u Marakešu biti i forum nevladinih organizacija ili drugih mogućnosti za raspravu osim samog formalnog sastanka. Hvala gospođi Lohbiller i na kraju prvog eh, kruga pitanja riječ ima gospodin Epitidejos. Hvala vam predsjedniče, također dopustite da poželim dobrodošlicu gospođi Arbur i da joj postavim nekoliko pitanja. Naime, niste zašli baš u pojedinosti malo prije kada ste prestali svoj uvodni govor. Kako bi ti imigranti bili prihvaćeni u državama članicama? Da li će postojati kakva ograničenja, limiti, a kada ta ograničenja budu prevaziđena, kao što to slučaj s mojom zemljom, Grčkom, da li treba i dalje prihvaćati te ljude ili ih treba poslati u neke druge zemlje? da li će države članice imati, uzimati u obzir kulturne i vjerske razlike koje postoje između migranata i domaćih stanovništva. Treće pitanje, da li neka država može odbiti prihvatiti migrante ukoliko ta zemlja smatra da se postavljaju na pitanja, pitanja u vezi s kriminalitetom. I kakav je vaš stav uh, glede turske taktike koja šalje tisuće migranata preko Grčke u Europu? Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Gospođo Arbor, želite li odgovoriti na prva pitanja i onda ćemo čuti i ostala pitanja ili kako želite? Pa radije bih sad odgovorila na prvi krug pitanja. Ali još se dosta kolega javilo za riječ. Da, kratko ću odgovoriti na pitanja. Kada je riječ o prvom pitanju, da, e, upoznata sam sa 12 točaka koje je predstavila mađarska vlada u drugom krugu pregovora u Njorku. To je učinio ministar vanjskih poslova Mađarske. No, čini se da ovih 12 točaka je povezano i sa stajalištem UN-a na ovom pitanju nema e, za sada službenog stajališta UN-a o pitanju migracija. Imamo 22 agencije UN-a, osim Međunarodne organizacije za migracije, koje se bave pitanjima migracija i koje su tijekom godina razradile smjernice, standarde, postupka i tako dalje. Glavni tajnik je izdao svoje izvješće početkom siječnja u kojem je iznio svoju viziju za budućnost upravljanja kretanjima ljudi, a ovaj globalni sporazum o kojem se pregovara je sporazum o kojem će odlučivati zemlje potpisnice, dakle Ujedinjeni narodi za sada ne promiču migraciju ni na koji način jer se upravo pregovara o ovom globalnom sporazumu, no glavni tajnik je u svojem izvješću iznio svoje viđenje situacije, ali zemlje članice će odlučiti žele li se na to nadovezati ili ne. I vjerojatno shvaćate da ne želim iznositi pravna mišljenja. Bila sam e, sutkinja u Vrhovnom sudu u Kanadi i kada iznosite pravna mišljenja trebate biti obrezni, No, u međunarodnom pravu o ljudskim pravima svaka osoba ima pravo e, otići iz svoje zemlje, ući u nju i boraviti u njoj. I to je ono što znači ljudska mobilnost. No, što to znači u stvarnosti imati pravo otići iz neke zemlje ako nemate pravo otići u neku drugu zemlju? Pa možemo e, špekulirati o dometu tog prava, ali ne bih se dalje upuštalo iznošenje e, pravnih mišljenja. U izvješću glavnog tajnika Glavni tajnik e, se vrlo snažno zalaže za otvaranje daljnjih zakonitih kanala kao jednog pametnog načina smanjivanja nezakonitih migracija. U više pitanja se e, miješalo pojmove izbjeglica i migranata. Trebamo to razjasniti. U jednom okruženju gdje imamo vrlo malo zakonitih kanala za migrante, mnogi ljudi koji nam kucaju na vrata će tražiti azil jer je to jedini način zakonitog ulaska. I to se dosta često pojavljivalo u ovoj migracijskoj krizi, odnosno veliki broj ljudi dakle bilo migranata, bilo i izbjeglica je pristizalo na vrata Europe i svi su podnosili zahtjeva za azilom jer nije bilo drugog načina zakonitog ulaska. No, mnogi od tih zahtjeva nisu odobreni zato jer su samo omogućeni onima koji bježe od progona sukladno konvenciji iz 1951. A u sadašnjem kontekstu oružanog sukoba zapravo je to prihvaćeno da znači ljude koji bježe od rata. Dakle, ne mora to biti nužno progon vlasti te dotične zemlje, nego to mogu biti ljudi koji bježe od sukoba. Dakle, Sirici i drugi državljani su ostvarili više uspjeha u tom smislu od drugih, no e, mnogi se nisu mogli pozvati na definiciju progu na sukladno tom pravu i zbog toga su europske zemlje e, morale se suočiti sa problemom povratka. U nekim zemljama oni koji su smatrani poželjnima su mogli recimo dobiti privremenu dozvolu za rad i to je otvorilo i putove kružne migracije, dakle otišlo se do određene mjere kako bi se zadržalo ljude na zakonit način u zemlji i da im se mogući i zakoniti rad umjesto da se dopusti da oni rade u sivom gospodarstvu ili na crnom tržištu da se praktično izrazim to nije rješenje koje se i kome nameće. Bilo da je riječ o globalnom sporazumu ili izvješću glavnog tajnika, e, ni u jednom od tih dokumenata se ne nameće niti jedno rješenje, dakle pregovara se o jednom pravno neobvezujućem dokumentu koji će ponuditi niz mogućnosti, ali za kojim se nadam će otvoriti niz mogućnosti za zakonitu migraciju, a obeshrabriti ili smanjiti nezakonitu migraciju. Trebamo istaknuti, neki su pitali o tome trebali ponovno razmotriti i Ženevsku konvenciju. Dakle, kada je riječ o pitanju migracija, na početku ovoga procesa Mnogi su zahtjevali da se prizne kategorija klimatskih migranata, što bi bilo slično kategoriji izbjeglica. No moram reći da je to izazvalo i velike simpatije javnosti, naročito recimo u Aziji, na Pacifiku, kada uvidimo da su manji otoci izloženi tim klimatskim promjenama i gdje mnogi dijelovi teritorija nestaju. Dakle, ova e, simpatija koja nase zbog prirodnih katastrofa, tsunamija, potresa i tako dalje u susjednim zemljama koje pružaju privremenu pomoć je nešto što svakako treba poticati, no sada u ovoj fazi nije jasno može li se ili treba li se to formalizirati nekim obvezama. I zatim e, prisilne migracije, prisilno raseljavanje je problem koji je teško rješavati. Što je to prisilno napuštanje zemlje, što to znači dobrovoljno, je li to nastalo kao posjetica recimo dezertifikacije i do koje e, mjere se to može smatrati dobrovoljnom ili izbornom migracijom ili prisilnom migracijom. Dakle, to su sve pitanja koje nećemo sada riješiti u ovom procesu. Zato sam sam rekla da je to, nadam se, početak e, procesa koji će, kao što se dogodilo 1992. na e, samitu o zemlji, e, promicati novu svijest o ovim novim pojavama i možda dovesti do još jednog novog sporazuma poput Pariškog. I, I tu ima mnogo prostora za civilno društvo, za privatni sektor, za parlamentarce, dakle sve E, strogo gledano koji nisu predstavnici država za sudjelovanje u svojim krugovima pregovora u Njujorku. Imamo posebne izdvojene konferencije za dionike i naravno nije uopće upitno da e, će biti prostora za to i na konferenciji u Maroku kada će se globalni sporazum formalno usvojiti nakon dovršetka pregovora u srpnju. Mogu jedino još ponoviti da ovaj globalni sporazum ni na koji način ne nastoji nametnuti bilo kakvu migracijsku politiku nijednoj državi, neće zadavati ciljeve kvote, nikakve brojke. Obraća se cijelom svijetu, dijelovima svijeta, recimo zaljevskim zemljama, gdje u nekim e, slučajevima 80% stanovništva su e, radnici iz drugih zemalja ili obraća se zemljama poput Filipina ili Bangladeša koji imaju e, mnogo radnika iz drugih zemalja i koji očekuju pomoć u povratku nakon 20-30 godina rada u tim zemljama. Dakle, mm, pojava migracija ima mnoge oblike i sada mm, Mislim da ono što je dogovorano u okviru konvencije za izbjeglice nije nešto što će se ponovno otvarati pregovorima. Imamo globalni sporazum za izbjeglice i to možemo samo iskoristiti kako bismo potvrdili međunarodni e, režim, a to je da e, sve e, zemlje članice trebaju pružiti svu moguću pomoć onih 25 milijuna ljudi koji e, su doista prihvatljivi u sustavu azila. Hvala. Hvala. Dakle, imamo vremena za još jednu rundu pitanja. Jedna minuta je sad na raspolaganju gospođa Roka za EPP. Hvala vam lijepa. Hvala na izlaganju. Ja sam kao antropolog istraživala migrantske zajednice od 1992. kada su prve romske zajednice stizale u Njemačku zbog posljedica ratova na Balkanu. A Turci u Njemačkoj su nas naučili različitim oblicima integracijskih modela. A Sada na granicama Njemačke imamo Sirice i druge izbjeglice, također iz Turske. Vrlo zanimljiva priča o integracijama u Europi. Pa vas pitam, e, kakvi su rezultati vaših e, istraživanja? Posljednje dvije godine bila sam u kampovima u Francuskoj, Nizozemskoj, Italiji, Grčkoj, Austriji, Njemačkoj već prošli tjedan i razgovarala sam sama sa migrantima i djecom migranata koji sada idu u školu. E, migranti treće generacije koji su stari kao ja, na primjer 40 godina, a i ostali koji su upravo stigli, govore samo o jednoj stvari, a to je da očekuju odluku. Odluku o premještaju u Estoniju, povratak, bijeg s djecom, u Njemačku i naprosto se suočavaju sa problemima. Ako ih pitate zašto se vraćaju, oni kažu da se s djecom loše postupa u školama. Dakle, koji je naš odgovor prema tim ljudima, prema zajednicama koje su ih dočekale na najbolji mogući način, u najboljem scenariju? Kakav je naš pedagoški ili sociološki odgovor? U Mađarskoj kao sociologinja ja sam posjećivala kampove s migrantima. Imali smo doista jako dobre programe za zakonite migrante koji su izabrali Mađarsku kao svoju zemlju posljednjih 20 godina. I vidjeli smo integraciju. Vidjeli smo ih kao dio romske europske strategije. Gotovo 5 milijuna ljudi. Dakle, kako vi vidite budućnost tih ljudi. A tek tada ćemo evo moći govoriti i o budućnosti ostalih. Hvala vam. Hvala gospođi Luizi na dolasku među nas danas. Doista je iznimno važno ono što je naglasila, a to je da se ovaj dokument treba koncentrirati prije svega na ljude, na osobe, jer te osobe govore o više slojnosti ovog problema ili ove pojave. Zato moramo surađivati. Odgovornost je na državama članicama, kao što su rekli i ostale kolege. Dakle, države članice moraju podijeliti odgovornost kako bismo zajednički upravljali na solidaran način ovom pojavom. Agenda 2030. za održivi razvoj je okvir kojeg se trebamo držati. A sada idem na još jednu stvar, a to je okvir neobvezujuće suradnje. E, zato načela koja imamo ne smijemo mijenjati kroz vrijeme pregovora. Ovdje pogotovo mislim na ljudska prava, na sigurnost, na dostojanstven život svih izbjeglica i imigranata. Načelo nerefulmana treba pronaći svoj prostor u svim dokumentima. I završavam. Molim vas lijepo komentar, gospođo Arbor, oko ovoga što se sada događa. U proteklim danima uhićen je španjolski brod koji je spasio 218 migranata. E, kazneno su optuženi jer su odbili vratiti izbjeglice u Libiju. Hvala lijepa za zelane gospođa Lambert. I thank you very much for your presentation and also for what you've just been saying on climate refugees. Hvala vam lijepa. Ja ću vas nešto pitati o klimatskim izbjeglicama, o ljudima koji se sele zbog klimatskih promjena. A i nadovezat ću se na još nešto što ste spomenuli, a to je kako sve učiniti pozitivnim iskustvom za veći broj ljudi. Koja je jačina naglaska stavljena na agendu za pošteni dostojanstven rad Međunarodne organizacije za migracije, što je sa e, Međunarodnom konvencijom o izaslanim ili upućenim radnicima. Ja sada parafraziram, ali moram reći da Europa mora shvatiti da ne dolaze svi baš u Europi. Imamo migracije juga jug što ste spomenuli kao vrlo važne. Dakle, postoji li prostor za bilateralne i regionalne sporazume, na primjer aranžmani između Šri Lanke e, i Saudijske Arabije kako bi zabranili da žene odlaze tamo na rad kao pomoćnice i slično ili u ovom parlamentu govorili smo o Bangladešu i Nepalu i njihovim radnicima koji su odlazili u Katar i pod groznim uvjetima gradili njihov e, stadion. Dakle, možemo li učiniti nešto više da bi migracije postale pozitivno iskustvo za one koji rade u drugim zemljama i koncentrirati se na to, a ne samo na situaciju u Europskoj uniji kada govorimo o nezakonitim migrantima. Thank you. Now, all we have is a list of S&D colleagues. We are very interested. Fine. A sada imamo pet kolega SID-a koji pokazuju veliko zanimanje za raspravu. To oni su stvarno najaktivniji danas poslje podne. Dakle, molim vas e, po jednu minutu tako da imamo vremena i za odgovore. Gospodin Koser, hvala lijepa predsjedatelju. Hvala gospođi Arbur e, na ovom činjeničnom izlaganju e, na temu migracije ja bih e, skrenuo pogled svi u nas na situaciju u Libiji. Libija je posebno važna za Evropsku uniju. Postoji neobjavljeno izvješće do sada Ujedinjenih naroda gdje se govori o teškom mučenju koje provode snage libijskih e, organa govori se o trgovini ljudima, o namjernim uhićenjima, o lošem postupanju s izbjeglicama u Libiji. To čini jedna posebna jedinica libijske vlade koja direktno odgovara ministru unutarnjih poslova. Imamo izjavu psihologice koja se bavi s tim ljudima i koja kaže da ljudi u kampovima u Libiji bivaju tučeni, silovani, predavani u ruke krimčara, nožim se drži pod vratom i kaže se ako sada ne date novac, ćemo vaše kćeri ili sina. Radi se o jako puno e, i seksualnog nasilja. Moje pitanje je, hoćete li i kada objaviti takvo izvješće, jer mi kao europski zastupnici trebamo znati te činjenice da bismo o njima mogli raspravljati odgovorno u parlamentu. Hvala lijepa kolega Kester, gospodin Front. Hvala. Ja ću na početku reći da mi je jako <laughs> drago vidjeti pet žena ovdje predamnom, što inače nije običaj uze svo naravno dužno poštovanje našem predsjedatelju. Druga stvar. Migracije nisu problem SID-a, dakle činjenica je da se nas petero javlja, nije problem. Problem je EPP-a, javila se jedna osoba, očito nisu zainteresirani za ovo pitanje. Tako da nemojte nas kriviti, molim vas. A moje pitanje je sljedeće, odnosi se na ono što je rekla gospođa Arbor, čije izlaganje doista visoko cijenim. Rekli ste, kriva je pretpostavka da ljubazno ili gorudno tretiranje migranata vodi k povećanom broju nezakonitih migracija. Kao što znamo, države koje su primile veliki broj migranata uvijek ponavljaju taj argument. Kažu, a čak i oni koji nikoga nisu uzeli kažu čim pustimo migrante svi će drugi doći. Tako da bih vas e, zamolio da malo šire objasnite ovu pretpostavku, jer ste na početku rekli samo nekoliko riječi o toj temi. Pa možete li to malo proširiti? Hvala. Zahvaljujem, gospođo Tanja Fajon. Hvala. E, predsjedatelju i naravno hvala na komentarima i izlaganju gospođe Arbor. Imam dva pitanja. mislim da niste do sada dotaknuli te teme. Ono što bi me najviše zanimalo je kako procjenjujete povlačenje Trumpove administracije iz globalnog sporazuma. To se dogodilo lani. Hoćemo li snositi nekakve posljedice? Kakve će biti posljedice? I druga tema koja mi se čini iznimno važna jest eh, činjenica okolišnih ili klimatskih migranata ili izbjeglica. Uvijek se borimo s definicijom tih ljudi. Ovdje u Europskom parlamentu to pokušavamo integrirati u naše dokumente. Do sada nismo uspjeli. Kako? Eh, I je li se uopće bavite tim vrlo važnim pitanjem za budućnost? Hvala. Hvala Tanja. Ana Lic. E, zahvaljujem. E, vidjeli smo se lani u Njujorku, govorili smo isto tako o izbjeglicama. Ja ću se vratiti na klimatske izbjeglice. Mi upravo radimo na izvješću o klimatskoj diplomaciji, ovo će se pitanje pojaviti, a odlučili smo se ne ulaziti preduboko u ovo pitanje, ali ja postavljam pitanje, hoće e, li globalni sporazum za migracije pokriti i pojam klimatskih izbjeglica. Kako će taj pojam biti opisan, jer mi se čini da se taj pojam do sada ne spominje u globalnom sporazumu za migracije. Što je s definicijom? Da, čuli smo da je ona vrlo, vrlo teška i mi također nećemo imati definiciju u našem izvješću o klimatskim izbjeglicama. Hvala lijepa. Posljednja, gospođa Šlajn. Hvala. Mislim da je jako važno raspravljati u okviru naša tri odbora o ovim pitanjima jer trebamo raditi koordinirano no malo me brine o tome kako ćemo se razvijati dalje po ovom pitanju, jer se postavlja jasna tendencija prema e, uvjetovanju pomoći koju dajemo izbjeglicama što ugrožava naše odnose s afričkim državama, a isto tako usmjeruje određene resurse koje bismo trebali davati za iskorjenjivanje siromaštva, to sada ide na upravljanje granicama. Ja sam bila na samitu u Njurku zajedno sa nekoliko kolega i razina ambicije tamo bila je vrlo visoka. No nadam se da ćete uspjeti smanjiti hipokriziju između riječi koje smo čuli u Njujorku i zapravo prakse na terenu, prakse u mnogim državama članicama. Isto tako važno je podsjetiti se na bolju podjelu napora o a, pitanjima azila. To nije europsko pitanje, to je globalno pitanje, zato želimo ambiciozno reformirati Dublinske sporazume. I kratko, možete li nešto reći u globalnom sporazumu kako bi se izbjegla kriminalizacija nevladinih organizacija i civilnog društva koje spašavaju E, migrante na moru zato što nas se strahovito brine e, situacija sa brodom proaktiva koju je kolegica Kenge malo prije spomenula. Govori li se nešto u međunarodnom sporazumu o tome da se ne kriminaliziraju oni koji doista pomažu i što je sa globalnim partnerstvima za vještine? U redu. Hvala lijepa. Nemamo više prijavljenih e, za e, riječ, pa dajem riječ gospođi Arbur za odgovore. Hvala gospodine predsjedatelju. Ako mi dopustite, ja ću vrlo kondenzirano odgovoriti, sažeti ću ova, e, ove odgovore. Neke zahtijevaju vrlo konkretne odgovore, ali ne mogu vjerojatno ih dati u ovom trenutku. Prvo pitanje integracije migranata u zemlje prihvatiteljice. To je jedan aspekt e, oko kojeg se razgovaralo vezano za izvješće glavnog tajnika. Posebno se inzistiralo na tome da trebamo jamčiti potpomagati sigurnost migratornih procesa. E, zemlje domaćini e, trebaju donositi migracijske politike na nacionalnoj razini, ali oni koji to stvarno osjećaju nalaze se na lokalnoj razini, u gradovima, općinama, u susjedstvu, tamo gdje dolaze zakoniti ili nezakoniti, u većini nezakoniti migranti koji po prvi puta dolaze u neku zajednicu. Oni se smještaju obično u naj siromašnije dijelove zemlje domaćina. Ako želimo skladan suživot između zajednice koja postaje domaćin i novo pridošlica, tada je iznimno važno da su zadovoljene potrebe i e, zajednice domaćina. Postoje jako puno inkluzivnih politika koje možemo pokrenuti, koji će onda biti prijateljski prema migrantima. Migranti su osobe koje dolaze sa velikim problemima i e, zajednica e, osjeća da oni troše resurse koje nedostaju i samoj zajednici. Dakle, uključivanje je važna stvar i u odnosu na izbjeglice, a i u odnosu na gospodarske migrante, bez obzira jesu li nezakoniti ili zakoniti. I još jedna stvar i ILO, e Međunarodna organizacija rada i njihovi standardi. Svaki puta kada govorimo o migracijama, onda se govori o patološkim e, pojavama, a ogroman broj e, preko 200 miliona migranata danas migriraju sigurnim, redovitim, zakonitim kanalima. Međutim, i oni se suočavaju sa čitavim nizom prepreka, a to su pošteni uvjeti rada, e, ksenofobno ponašanje koje često potiče i percepcija nezakonitih migranata, pa se sve to naprosto lomi na leđima onih koji su zakonito tamo. Dakle, promicanje standarda međunarodne organizacije rada, jamstvo za dobre uvjete jada, rada, Zatim pitanje poslodavca, to je nešto što je vrlo kontroverzno u zemljama zaljeva. Migrant je vezan ugovorom samo s jednim poslodavcem koji tada uživa ogromnu moć nad tim pojedincem. Postoje neka nastojanja da se odustane od tog modela, pogotovo kad je taj model jedini eh, u određenoj državi. Pitanje rada u kućanstvima eh, radili se o reguliranoj ili nezakonitoj situaciji. Time se Međunarodna organizacija rada bavi već čitavim nizom godina i mislim da o tome treba govoriti u globalnom sporazumu. Radi se o ljudima koji su vrlo često izloženi eh, zloupotrebi zemlja podrijetla koja ograničava pravo žena radnica. To je pitanje iznimno teško. S jedne strane, kao što sam rekla, svaki građanin teoretski ima pravo ostati, napustiti svoju državu. ograničavati žene u tome da rade negdje drugdje je naravno kršenje tog prava. A s druge strane imamo dokaze o ranjivosti, pogotovo mladih žena ili djevojaka koje rade u sektoru skrbi i njege. E, dokazi i mogućnost za zlouporabu su takve da mnoge države stavljaju dobnu granicu ili na neki drugi način ograničavaju te mogućnosti. Ja sada ništa ne mogu reći konkretno o Libiji i o tome što se događa sa izvješćem koje ste spomenuli. Nažalost, nemam informacije iz prve ruke koje bih vam ovdje mogla dati. Jedina stvar koju želim reći jest da se bavimo pitanjem Libije, ali da i u drugim dijelovima svijeta. U Središnjoj Americi postoji raširena kultura nasilja jer jako puno mladih ljudi tamo žive u takvim uvjetima da su izloženi organiziranom nasilju, a država ne pruža nikakvu stvarnu zaštitu. I to je zapravo e, kazneno djelo vezano za zaštitu izbjeglica. Zatim ste tražili da kažem više o poštenom postupanju prema redovitim ili zakonitim migrantima, je li to poticaj drugima da dođu? Dakle, prvo, to sam e, spominjala zato što sam se ranije u profesionalnom životu bavila kaznenim pravom. Tako da ideja općeg odvraćanja je nešto što trebamo ispitati vrlo, vrlo pažljivo. Kazna se često doživljava kao oblik odvraćanja. Dakle, kazna nije samo kazna za počinjeno kazneno djelo, već se pretpostavlja da će odvratiti ljude od takvog ili sličnog ponašanja. Međutim, nemamo dokaza da zatvor odvraća određenu osobu od počinjenja kaznenog djela mjera koja ima odvraćajući karakter na druge moguće devijantne oblike ponašanja jest problematičan pristup i taj pristup su često dovodili u pitanje zagovornici e, i protivnici smrtne kazne. Dakle, ponašanje određenih ljudi može biti odvraćanje ili poticanje drugih, ali pod pretpostavkom da se nalaze u istoj situaciji. A kod migracija je to vrlo klimava hipoteza. Dakle, e, moramo pretpostaviti da imamo istu osobu u točno identičnim okolnostima, a to vrlo često nije slučaj. I kao što sam rekla ranije, sve što znamo e, o odluci čovjeka da napusti svoj dom, svoju zemlju, zemlju. Više struki čimbenici koji utječu na ovu odluku su često vrlo, vrlo osobni i vrlo često počivaju na onom ključnom trenutku koji nas je pokrenuo e, i s druge strane privlačnost određenog okruženja E, je tu zbog nekih e, poveznica sa obitelji, s prijateljima i sa možda e, pristupom određenoj razini socijalnih usluga. Dakle, svakako radi se o neprovjerenim hipotezama i mislim da taj argument doista ne možemo koristiti kada govorimo o migracijama. Klima, e, da, evo ja sam već i ranije spomenula da smo htjeli o tome govoriti. Naravno, e, ne dovodimo pitanje da će biti prepoznata činjenica da doista klimatske promjene jesu potice za migrantska kretanja i to će postati sve važniji čimbenik u sljedećim desetljećima. No, hoće li doći određen trenutak u kojem ćemo u različitim konvencijama, ugovoru ili protoke na konvenciju o izbjeglicama, hoće li države članice UN-a e, doista dati pravnu međunarodnu zaštitu izbjeglicama zbog klimatskih promjena. Mislim da sada još nismo dosegli tu razinu. Sada trebamo govoriti o migrantima u osjetljivim ili ranjivim situacijama. I to je područje u koje možemo uključiti klimatske migrante i mnoge druge koji traže međunarodnu pomoć. Hvala vam što ste odgovorili na sva pitanja i iznijeli svoje komentare. Linda McKeven, na vama da zaključite ovaj sasnak. Najpše hvala. Evo, želim još jednom zahvaliti Liz Arbor, jer Evo, bili ste dovoljno bazni i primili delegaciju našeg odbora u Njujorku prošlog srpnja. Održali ste obećanje održavanja dijaloga sa Europskom unijom i Europskim parlamentom, što je jako važan postupak. ispravno s pravom ste nas podsjetili da istina je da naše države naravno imaju prava, ali imaju također i svoje odgovornosti. I mi kao političari imamo svoje vlastite odgovornosti u okviru javnog govora i nažalost često se koristi pitanje migracije u političkom govoru kako bi se dobila podrška na izborima. U svakom slučaju želim vam zahvaliti što ste došli i e, sad želim reći svojim kolegama iz odbora za razvoj da nastavljamo sastanak u dvorani 3E2 gdje imam sastanak s novim e, šefom e, svjetske zdravstvene organizacije. Najljepše hvala svima i sada vraćam, ponovno predajem riječ